I think we can start. Mislim da možemo početi. Dobro jutro, drage kolegice i kolege. Ovog tjedna održavamo e, jutros posljednji dio našeg sastanka. Jučer smo održali sastanak koordinatora. Zaključci su pred vama i ako do 12.30 ne uložite nikakve prigovore, onda će se smatrati usvojenima. sada dolazimo do glasovanja. E, najprije imamo testiranje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sve je u redu. Ni u jednom klubu nema više glasova no što treba. Prelazimo na glasovanje o uredbi o EASI. E, Izvjetitelj je Marinesku, Europska agencija e, za zrakoplovstvo. E, prvi amandman je Kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Prvi članak, e, amandman 359. E, tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 350 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi kompromis. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći kompromis. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 366. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan Tristo odbijeno. 368. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 370 i 357. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo. 357. Još jednom provjeravamo otvoreno, zatvoreno, 80 za, 18 za, 23 protiv, odbijeno. 359, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. 363 imamo usmeni amandman, imali prigovora, nije slučaj. Onda ćemo odmah glasovati o 363. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 367 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 368 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 368 otvoreno. Provjeravamo. 368 zatvoreno. EPP ima jedan glas više. Uvijek se isto događa. Ponovno glasujemo. Zatvoreno. 20 za, 20 protiv. E, Izvjestitelj Liberacki ima prednost, pa je onda, iako 2020, usvojeno. Amandman 23. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti kompromis. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Peti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 31. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 387. Za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 34. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Šesti kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 391, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 392, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 393, za, protiv, ispričavam se, 393 i 392 su identični. Amandman 35 za, protiv, suzdržani usvojeno. 36 za, protiv, suzdržani usvojeno. 37 za, protiv, suzdržani usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani usvojeno. 394 e, za, protiv, suzdržani usvojeno. 395 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 39 da, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani usvojeno. 396 e, usmeni amandman imali prigovora ne, dakle 396 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 51 za, protiv, suzdržani usvojeno. 53 je povučen, 398 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 399 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 400 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 402 ne. 402 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 406 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četiristo jedanaest za, ne ispričavam se, četiristo tri. Imamo dodatak za, protiv, suzdržani, odbijeno. 411 za, protiv, suzdržani odbijeno. 412 za, protiv, suzdržani usvojeno. 414 za, protiv, suzdržani usvojeno. 415 za, protiv, suzdržani odbijeno. 416 e, i 417 usvojeno. 56 Prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbijeno. 57 za, protiv, suzdržani usvojeno. 419 za, protiv, suzdržani usvojeno. 421 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 423 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 424 i 425 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 426 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. 426 otvoreno. Zatvoreno. EPP ima jedan biška. Netko se mora povući. Četiristo dvadeset zatvoreno. 16 za, 25 protiv, odbijeno. 427 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 428 za, protiv, suzdržani moramo provjeriti. 428 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 23 za, 16 protiv, usvojeno. Osmi kompromis za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 430 za, protiv, suzdržani odbijeno. 431 usmeni amandman, je li netko protiv? 431 sa amandmanom, za, protiv, suzdržani usvojeno. 434 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 434 još jednom. Otvoreno. Zatvoreno. 15 za, 26 minus, odbijeno. Deveti kompromis, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 440 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 441 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 442 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 443 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Deseti kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Deveti kompromis 11. kompromis usvojeno. 12. kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 60, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 27 za, 13 e, protiv. Molim vas, dignite ruku, inače ne vidim. U uglu Mikel. Molim vas, izađite ako želite razgovarati. Hvala. E, 465 za, protiv, suzdržani usvojeno. 466 za, protiv, suzdržani usvojeno. 467 za, protiv, suzdržani odbijeno. 61 za, protiv, suzdržani usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani usvojeno. 470 za, protiv, suzdržani odbijeno. 471 za, protiv, suzdržani usvojeno. 472 za, protiv, suzdržani usvojeno. 473 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 473 još jednom. Zatvaram. 19 za, 22 protiv, nema suzdržanih, odbijeno. 474 za, protiv, suzdržani odbijeno. 475 za, protiv, suzdržani odbijeno. 476 za, protiv, suzdržani odbijeno. 477 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 478 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 479 i 480 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 483 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 484 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 486 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 487 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 489 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 490 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 491 za, protiv, nisam vidjela, vidio, ponovit ćemo. 491, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 25 za, 14 protiv, nema suzdržanih usvojeno. Četiristo devedeset četiri za, protiv, suzdržani usvojeno. 496 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 496, otvaram glasovanje. EPP ima opet jedan viška, možda zato što je Pipa upravo došao. Sada je u redu. Zatvaram glasovanje. 25 za, 14 protiv, usvojeno. Četiristo, ne, 500 za, protiv, suzdržani odbijeno. Kompromis broj 13 za, protiv, suzdržani usvojeno. 503 za, protiv, Suzdržani odbijeno. 504 za. Protiv. je odbijeno. 505 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 505. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 16 za, 25 protiv, odbijeno. 506 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 507 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 508 za, provjeru. Bilo je jednoznačno. Ali provjerit ćemo 507, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. VP wieder ein zu viel. EPP opet ima jedan glas viška. Još uvijek netko mora izvući svoju karticu. Dobro, sada je u redu. Zatvaram glasovanje. 5 za, 35 protiv. Mislim da provjera bila nužna. Odbijeno. 508 za, protiv, suzdržan je odbijeno. 509 za, protiv, suzdržan je usvojeno. 510 za, protiv, suzdržan je odbijeno. 511 i 512 zajedno, za, protiv, Suzdržan je odbijeno. 514 za, protiv, suzdržan je odbijeno. 514 provjera. Zatvaram glasovanje. 31 za, 8 protiv, ali ne radi se tome da nisam vidio već nisam, e, niste dovoljno visoko digli ruke. Sad da ćete sada malo vježbati, to je dobro za zdravlje, malo gimnastike. 516 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 517 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 518 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 519 za, protiv, suzdržan je odbijeno. I prilično jasno, 520 za, protiv, suzdržan je odbijeno. 521 za, protiv, suzdržan je usvojeno. 522 za, protiv, suzdržan je odbijeno. 524 za, protiv,

527 za, protiv, suzdržani usvojeno. 531 za, protiv, suzdržani odbijeno. 534 za, protiv, suzdržani usvojeno. Petsto trideset pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šestdeset devet za, protiv, suzdržani, usvojeno. 544 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. pet četiri sedam pet osam pet četiri devet pet pet nula za protiv suzdržani odbijeno pet pet jedan za protiv suzdržani Odbijeno. 5, 5, 6, 7, 8 i 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 561, 2 i 3 za i 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5, 6, 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5, 6, 6 za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. 568 za, protiv. Ne mogu vas sve vidjeti. Idemo glasati opet 568. E, glasovanje je zatvoreno. 18 za, 24 protiv, odbijeno. Nema suzdržanih. 5, 6, 9 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Dakle, e, glasovanje je otvoreno za 5, 6, 9. Zatvoreno. 18 za, 23 protiv, 1 suzdržan, odbijeno. 5, 6, 7 za, protiv. Ne mogu vidjeti. 5, 6, 7 za. To je bolje. Bro, protiv, suzdržani, usvojeno. 5, 570 za. 5, 70 da, protiv, suzdržani odbijeno. 571 za, protiv, suzdržani odbijeno. 572 za, protiv, suzdržani. Čini se da je prihvaćen, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje u 572. Zatvaram. 16 za, 27 protiv, nema suzdržanih odbijeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. 587 za, protiv, suzdržani, e, vidio sam samo sedam glasova, 582 za, protiv, suzdržani, provjerit ću, 582, otvorim glasovanje, zatvorim. 20 za, 22 protiv, nema suzdržanih odbijeno. Amandman 77 za, protiv, suzdržani, usvojen. 585 za, protiv, suzdržani, odbijen. 586 za, oprostite, 587 za, protiv, suzdržani, usvojen. 588, 89, 90, 91, 92 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, usvojen. 3 za, protiv, suzdržani, odbijen. 79 za, protiv, suzdržani, usvojeni. P95 P95 za, protiv, suzdržani, odbijen. P96 za, protiv, suzdržani, odbijen. P97 za, protiv, suzdržani, Odbijen. 598 za, protiv, suzdržani, odbijen. 599 za, protiv, suzdržani, odbijen. 600 za, protiv, suzdržani, odbijen. 602 za, protiv, suzdržani, odbijen. 601 za, protiv, suzdržani, odbijen. 603 za, protiv, suzdržani, odbijen. 80 za, protiv, suzdržani, usvojen. Šesto šest za, protiv, suzdržani, usvojen. Šesto pet, oprostite, ne to, nego šesto sedam, protiv, suzdržani, usvojen. 609 za, protiv, suzdržani, odbijen. 608 za, protiv, suzdržani, odbijen. 611 za, protiv, suzdržani, odbijen. 610 za, protiv, suzdržani, odbijen. 612 za, protiv, suzdržani, odbijen. 614 za, protiv, suzdržani, odbijen. 613 za, protiv, suzdržani, odbijen. 616 za, protiv, suzdržani, odbijen. 615 za, protiv, suzdržani, odbijen. 617 za, protiv, suzdržani, odbijen. 618 za, protiv, suzdržani, odbijen. 619 za, protiv, suzdržani, odbijen. 620 za, protiv, suzdržani, odbijen. 621 za, protiv, suzdržani, odbijen ponovo 621 za, protiv, suzdržani, usvojen. To je sad bilo jasno, hvala. 622 za, protiv, suzdržani, usvojen. 627 za, protiv, suzdržani, usvojen. Šest tri za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. 6, 6, 4, 3, oprostite. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. 643 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 19 za, Sada 659. 659 za, protiv, suzdržani, usvojen. 660 za, protiv, suzdržani, usvojen. Šest šest za, protiv, suzdržani, usvojen. Šest za, protiv, suzdržani, odbijen. 663 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, usvojen. 85 za, protiv, suzdržani, usvojen. 664 za, protiv, suzdržani, usvojen. 665 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. 669 za, protiv, suzdržani, odbijen. 671 za, protiv, suzdržani, odbijen. 670 za, protiv, suzdržani, odbijen. 672 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. 676 za, protiv, suzdržani, usvojen. 95 za, protiv, suzdržani, usvojen. 97 za, protiv, suzdržani, usvojen. 679 za, protiv, suzdržani, usvojen. 679 za, protiv, suzdržani, odbijen. 680 za, protiv, suzdržani, odbijen. Šesto osamdeset jedan za, protiv, suzdržani, odbijen. Šesto osamdeset dva za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Dafür. 683 za, protiv, suzdržani, odbijen. 684 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. 711. i 712 za protiv suzdržani odbijen. Odbijeni. Kompromis 23 za protiv suzdržani usvojeni. 716 za, protiv, suzdržani, usvojen. 717 za, protiv, suzdržani, usvojen. Sedamsto dvadeset za, protiv, suzdržani, usvojen. 721 za, protiv, suzdržani, odbijen. 726 za, protiv, suzdržani, usvojen. Sad smo došli do kompromisa 24 za, protiv, suzdržani, usvojen. 734 za, protiv, suzdržan i odbijen. 735 za, protiv, suzdržani, usvojen. 736 za, protiv, suzdržani, usvojen. 737 za, protiv, suzdržani, usvojen. 738 za, protiv, suzdržani, usvojen. 119 za. 119 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 25 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Sedamsto dvadeset 752 za, protiv, suzdržani, odbijen. 753 za, protiv, suzdržani, usvojen. 754 za, protiv, suzdržani, odbijen. 755 za, protiv, suzdržani, odbijen. Zapravo prihvaćeno, prostite. 756 za, protiv, suzdržani, usvojen. 139 za, protiv, suzdržani, prihvaćen, usvojen. 757, 758. Ne, oni padaju. 140 za, protiv, provjerit ću to. 140 e, glasovanje otvoreno i zatvoreno. 32 za, 11 protiv, usvojen. 141 za, protiv, suzdržani, usvojen. 142 za, protiv, suzdržani, usvojen. 143 za, protiv, suzdržani, usvojen. 144 za, protiv, suzdržani, usvojen usvojen. 145 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvojen. 147 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. 770 za, protiv, suzdržani, usvojen. 771 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromisni 29 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 777 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 778 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 779 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 780 poimenično glasanje. Otvoren glasanje. Zatvaram. 33 glasa za. Usvaja se. 781 za, protiv, suzdržani usvaja se. 781. amandman. Otvoram glasanje. Zatvaram. 17 za, 24 protiv. Odbija se. Osamnaest, dobro. 782. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 783 za protiv, suzdržani, odbija se. 784 za protiv, suzdržani, odbija se. 786 za protiv, suzdržani, odbija se. 787. taj se ne razmatra. 788. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 789. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 169. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 790. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 791. za, protiv, suzdržani, odbija se. 792. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 794. za, protiv, suzdržani, odbija se. 795. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 801 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 802 za, protiv, suzdržani, odbija se. 803 i 804 zajedno za protiv suzdržani usvaja, usvajaju se. 807. amandman za protiv suzdržani odbija se. 808. za protiv suzdržani usvaja se. 172. za protiv suzdržani odbija se. 184. za protiv, suzdržani, usvaja se. 809 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 810 za, protiv, suzdržani, odbija se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 811. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 812. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 813. za, protiv, suzdržani, odbija se. 180. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 814. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 815. E, da provjerimo 814. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 30 glasova za, 13 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 815. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 884. usvaja se. 816. Za, protiv, odbija se. 818. za, protiv, suzdržani, odbija se. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 819. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 820. za, protiv, suzdržani, odbija se. 821. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 822. i 23. amandman za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 824. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 825. za, protiv, suzdržani, odbija se. 187. i 286. za protiv suzdržani odbijaju se. Otvaram glasanje, provjerit ćemo ih. 186. i 827. zatvorom glasanje. 20 glasova za, 21 protiv, 1 suzdržani, odbija se. 188. i 827. Za protiv suzdržani. Mislim da ćemo i taj, e, to trebati provjeriti. Otvoren glasanje. E, Zatvoren glasanje. 21 glas za, 19 glasova protiv, 1 suzdržan, znači da se usvajaju. 828. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 829. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osamsto trideset tko je za protiv suzdržani odbija se. 833. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 834. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 835. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 836. tko za, protiv, suzdržani, odbija se. usvaja se, pardon. 837. za protiv suzdržani odbija se. 838. za protiv suzdržani usvaja se. 838. otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 22 glasa za, 20 protiv, nema suzdržan. E, e usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovo 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 845. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 844. Tko je za? Protiv? E, suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 33. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 854. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, nisam vidio dovoljno ruku gore. Molim vas ponudnite ruku. Usvaja se. 857. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 858. Tko je za? Ne, taj se ne raspravlja. Kompromisni broj 35. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 862. šestdeset tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 865. šestdeset tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 866. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 867. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 37. Tko je za? Poimenično glasanje. Otvoren glasanje. Zatvoram glasanje. 37 glasova za, je protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Kompromisni amandman broj 38. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 896 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 39 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osamsto devedeset osam tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 899. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 900. Za, protiv. E, da, e, moramo glasiti o tome 900. Za, protiv, suzdržani, odbija se. E, zapravo, 900. amandman otpada jer smo u 69. Oprostite. Prelazimo sada dakle na Ne, zapravo je bilo ispravno. Moramo još jednom se vratiti na 900. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 901. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 40. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 904. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 905. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 906. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 908. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 907. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 909. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 910. i 911. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 912. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 913. Tko je za, protiv, usvaja se. 914. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman broj 915. Nitko nije protiv. Dakle, 915. s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 917. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 917. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 920. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 920. i otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 14 glasova za, 26 protiv, 1 suzdržani. Odbija se. 921. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 922. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 923. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 924. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 924. provjeravamo. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 9 glasova za, 32 glasa protiv, nema suzdržanih, dakle odbija se. 925 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 41. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 929. za, protiv, suzdržani, odbija se. 205. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 930. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisi 42. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 933. i 34. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. 935 i 936 za protiv, suzdržani, odbijaju se. 208 za protiv, suzdržani, usvaja se. 209 za protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za protiv, suzdržani, usvaja se. 211. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 941. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 942. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 943. i 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, usvaja se. 213. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 44. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo li ići od 217. do e, u bloku. Dakle, do 225. 217. do 225. Za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 948. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 949. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 950 i 51 za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Kompromisni broj 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 956 i 57 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Kompromisni broj 46 za protiv suzdržani usvaja se. devetsto šezdeset dva za protiv suzdržani usvaja se 231. za protiv suzdržani usvaja se 973. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 47 tko je za protiv suzdržani usvaja se. 977. za protiv suzdržani usvaja se. 978. za protiv suzdržani usvaja se. 232. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 48 za, e, protiv, suzdržani, usvaja se. 233. E, i 983. za, protiv, suzržani usvajaju se. 934. E, za, protiv, suzržani provjerit ćemo. 984. provjeravamo, otvorim glasanje. 984. zatvoren glasanje. 15 glasova za, 25 glasova protiv, dakle odbija se. 985 za, protiv, suzdržani, odbija se. 986 za, protiv, suzdržani, odbija se. 987 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 988 za, protiv, suzdržani, odbija se. 989. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 990 i 991 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 992 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 993. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 994. i 95. Za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. 996. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 997. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. 998. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 998. Tko je za, odnosno otvoren glasanje, zatvaran glasanje. 17 glasova za, 25 glasova protiv, odbija se. Kompromis 49, tko je za, tko je protiv, usvojeno. <clears throat> Amandman 1000, tko je za, tko je protiv? Suzdržani odbijeno. 1001. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 1005 i 1006. Tko je za? Tisuću dva se ne razmatra. 1008, 1009 i 1010. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. E, kompromis broj 50. Za, protiv, suzdržani usvojeno. 1030 e, za, protiv, suzdržani usvojeno. 1014 e, za, protiv, provjerit ćemo. 1014 otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. 16 za, e, odbijeno. 1016 usvojeno. Kompromis 51 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1041 za, protiv, odbijeno. 1043 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1044 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1045 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1046 za, protiv, suzdržani usvojeno.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 6 dafür, 37 dagegen. 36 protiv, nema suzdržanih, ali molimo vas dignite ruku, ne možemo vidjeti. 462 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, glasujemo kao dodatak. Dakle, još jednom. 462 za, protiv, suzdržanim svojeno. 485 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 53 za, protiv, usvojeno. 1049 e, usvojeno, 1050 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno, 1051 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 1052 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 1053 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 1054 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tisuću četrdeset elektroničko glasovanje, zatvoreno glasovanje. 18 za, 25 protiv, nema suzdržanih, odbijeno. 1055 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 237 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1056 za, protiv, usvojeno. 238 e, za, protiv, usvojeno. 239 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54. kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1059 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1061 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1062 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1063 za, protiv, usvojeni, suzdržano. 1064 za, protiv, E, suzdržani odbijeno. 1065 odbijeno. 1066 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1067 za, protiv, suzdržani usvojeno. Prosjek trenutak, molim. Okay. Also da die 572 und 582 abgelehnt wurden. Obzirom 1068, 1069, tko je za, tko je protiv, ne razmatraju se. 1070, 1071 za, protiv, je odbijeno. 1072 za, protiv, je usvojeno. 1073, 1072, od, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 35 za, 9 protiv. Osvojeno. 1073 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1074 za, protiv, suzdržani usvojeno. 1000 1075 e, usvojeno, 1000 78, 1079, za, protiv, suzdržano i svojeno. 1078, za, protiv, suzdržani odbijeno. 1079, za, protiv, suzdržano i usvojeno. 1080 i 1081, za, protiv, suzdržani usvojeno. 1082, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56. kompromis za, protiv, još jednom, 56 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1084 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 57. E, usvojeno. 1092. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1093. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1097. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1098. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1100 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1101 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1102 za, protiv, usvojeno. Drugi amandman za, protiv, usvojeno. 248 za, protiv, usvojeno. Kompromis 58 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 246 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 251 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 253 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 254 e, za, protiv, usvojeno. Kompromis 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 262 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 263 za, protiv, odbijeno. 342 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 62 usvojeno. 266 za, protiv, odbijeno. 267 za, protiv, usvojeno. 269 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 271 za, protiv, usvojeno. Kompromis 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 65. Za protiv suzdržani usvojeno. 280 za protiv suzdržani usvojeno. Provjerit ćemo 280 još jednom. Zatvoreno. Devetnaest za odbijeno. Kompromis 66. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 67. Za, protiv, usvojeno. Kompromis 68. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 291. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 292. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 294 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 293 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 295 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 301 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 302 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 303 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 304 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 312 za, protiv, odbijeno. 313 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 314 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 315 za, protiv, suzdržani usvojeno. 316 za, protiv, suzdržani usvojeno. Odbijeno. Kompromis 73 za, protiv, suzdržani odbijeno. Kompromis 73 za, protiv, suzdržani usvojeno. 321 za, protiv, suzdržani odbijeno. 322 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. 322 još jednom, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 20 za, 23 protiv, nema suzdržanih odbijeno. 323 za, protiv, suzdržani odbijeno. 324 za, protiv, i usvojeno. Kompromis 74. Za, protiv, i usvojeno. Tri, tri, Za, protiv, e, 280 nije bio usvojen. U redu. 331. Za, protiv, moramo provjeriti. 331, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 20 za, 22 protiv, nema održanih, odbijeno. E, 332 i 333 za, protiv održani, odbijeno. 334 za, protiv suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 335 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 336 za, protiv, moramo provjeriti. 336 još jednom, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 17 za, 25 protiv, nema suzdržanih, odbijeno. 337 za, protiv, suzdržani usvojeno. 339 za, protiv, suzdržani usvojeno. 340 za, protiv, još jednom, protiv, onda je usvojen. 15 za, protiv, suzdržano i 3-4-1 za, protiv, suzdržano i odbijeno. 3-4-3 za, isto kao i prije. 3-4-3 za, protiv, moramo provjeriti. 3-4-3 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 20 za, 23 protiv, nema suzdržanih, odbijeno. Sad dolazimo do e, završnog poimeničnog glasovanja. Zatvoreno glasovanje. 31 za, 1 11 protiv, e, nema suzdržanih, usvojeno. 11 protiv. I sada Glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 31 za, 11 protiv, 1 suzdržani, usvojeno. Pardon, 32 za, usvojeno. I sada o mandatu za pregovore glasujemo. Treba nam kvalificirana većina. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 32 za, 10 protiv, 2 suzdržana i time je mandat za pregovore usvojen. I ovo glasovanje ovime završeno. Čestitam izvjestitelju Marinesku. No, isto tako se srdačno zahvaljujem tajništvu i posebice Svenu Ortu koji je zapravo bolestan, a ipak je pripremio ovo glasovanje. Hvala puno na ovoj ovako velikoj odgovornosti. Hvala. So oh, we will continue. Please leave the room or sit down. E, dakle, nastavit ćemo. Molim vas ili iziđite iz dvorane ili sjednite. Now we continue. Please sit down or leave. Evo, nastavljamo. Ili sjednite ili iziđite iz durane. Dolazimo do glasovanja o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi. Izvjestiteljica je Gesine Meissner i glasujemo o amandmanu 117 e, koji je za protiv suzdržani Odbijeno. Još jednom. In any case, U svakom slučaju, molim vas, e, ne pričajte, budite tiho. 119 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 119 e, glasovanje otvoreno i zatvoreno. 12 za, 28 protiv, 1 suzdržan. To je odbijeno. 1, 1, 9 za. Oprostite, 1, 1, 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Provjerit ćemo 1, 1, 8. glasovanje otvoreno. i zatvoreno. 15 za, 23 protiv, e, odbijen je. Kompromis 1 za, protiv, suzdržan je, usvojen. Provjerit ćemo kompromis 1. Glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 29 za, 11 protiv, 1 suzdržan, usvojen. I 130, 131 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 9 za. Pitao sam veliku većinu. Dobro, amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. 132 za, protiv, suzdržani, usvojen. MP 20, 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. po 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. 135 za i 136 zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeni. po 21 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo plus 21, e, glasovanje je otvoreno i zatvoreno. Trinaest za, 27 protiv, nema suzdržanih, odbijen. 137 za, protiv, suzdržani, odbijen. Ample 22 za, protiv, suzdržani, odbijen Provjerit ćemo. MPU 22. Glasovanje je otvoreno. I zatvoreno. 15 za, 22 protiv, odbijeno. 138, 140, 141 za, protiv, suzdržani, usvojen. 142, 143, 144 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 12 za, protiv, ne mogu vas sve vidjeti, pa malo vas provjerimo. Glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 24 za, 16 protiv, nema suzdržanih, usvojen. Juri 8 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Kompromis 2. Glasovanje otvoreno. I zatvoreno. 22 za, 16 protiv, 2 suzdržano, usvojen. 147 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ga. 147. Otvoreno glasovanje. Samo drugi dio. Glasovanje zatvoreno. 24 za, 13 protiv, nema suzdržanih, usvojeno. 146 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. MPO 24 za, protiv, suzdržani, odbijen. MPO 25 za, protiv, suzdržani, odbijen Odbijen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvojen. Empul 26 za, protiv, suzdržani, odbijen. Empul 27 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo ga, Ample 27, glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 14 za, 26 protiv, nema suzdržanih, odbijen. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvojen. 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. 29 za, protiv, suzdržani, usvojen. Empol 28 za, protiv, suzdržani, odbijen. 169, 170 za, protiv, suzdržani, usvojen. Ample 29 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvojen. Juri 13 za, protiv, suzdržani usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani usvojen. MPO 39 za, protiv, suzdržani usvojen. 40 za, protiv, suzdržani usvojen. Juri 15 za, protiv, suzdržani usvojen usvojen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. 191 za, protiv, suzdržani, odbijen. 42 za, protiv, suzdržani, usvojen. Juri 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Empul 40 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, Ample 40, glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 16 za, 25 protiv, 2 suzdržana odbijen. Ample 41 za, protiv, suzdržani, odbijen. Ample 42 za, protiv, suzdržani, odbijen. 193 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvojen. Juri 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 194 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 46 i Juri 18 zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47 i Juri 19 zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeni. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. 211 za, protiv, suzdržani, odbijen. Juri 22 za, protiv, suzdržani, odbijen. 212 za, protiv, suzdržani, usvojen. 213 za, protiv, suzdržani, odbijen. 214 za, protiv, suzdržani, odbijen. 215 za, protiv, suzdržani, odbijen. 54 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 54, glasovanje otvoreno. I zatvoreno. 10 za, 29 protiv, 3 suzdržana. Shvaćam da ste sad svi već malo umorni, ali treba, molim vas, dižite ruke. Dakle, Juri 23 za, protiv. Ne mogu dobro vidjeti. Juri 23 za, protiv. Usvojen. Jure 23 glasovanje otvoreno. I zatvoreno. 15 za, 16 za, 25 protiv. Da, nisam uspio vidjeti. Dakle, odbijen je. Amandman 216 za, protiv, suzdržani, odbijen. To je bilo jasno. A sada Ample 43 za, protiv, suzdržani, usvojen. 219 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. MPL 53 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 239 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 243 za, protiv, suzdržani, usvojen. 244 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. 250 za, protiv, suzdržani, usvojen. 72 za, protiv, suzdržani, usvojen. 251 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo ga. 251, glasovanje otvoreno i zatvoreno. 23 za, 18 protiv, 2 suzdržana, usvojen. 252 za, protiv, suzdržani, odbijen. Uvodne izreke 73 za, protiv, suzdržani, odbijen. 74 za, protiv, suzdržani, odbijen. Empol 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Empol 2 za, protiv, provjerit ćemo. Empol 2, glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 19 za, 22 protiv, 2 suzdržana, odbijen. Podijeljeno glasovanje, amandman 75, e, e, prvi dio za, protiv, suzdržan i usvojen, drugi dio e, za, protiv, suzdržan i odbijen. Amandman 76 za, protiv, suzdržan i odbijen, 77 za, protiv, suzdržani, usvojen, 78 za, protiv, suzdržani, usvojen, 79 za, protiv, suzdržani, odbijen, 80 za, protiv, suzdržani, usvojen, 81 za, protiv, suzdržani, usvojen, 82 za, protiv, suzdržani, odbijen, 83 za, protiv, suzdržani, odbijen, Ample 3 za, protiv, suzdržani, odbijen, Amandman 1 za, protiv, suzdržani. Ponovo molim vas oni koji su za, dignite ruke protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 1. Glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 23 za, e, protiv, e, usvojen. 85 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo i ovaj amendman, 85. Glasovanje je otvoreno i zatvoreno. 19 za, 21 protiv, 1 suzdržan i odbijen. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Juri 1 za, protiv, suzdržani, odbijen. 88 za, protiv, suzdržani, odbijen. MPO 5 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. MPO 5, glasovanje otvoreno i zatvoreno. 14 za, 26 protiv, 2 suzdržano odbijeno. 89 za, protiv, suzdržani odbijen. 2 za, protiv, suzdržani usvojen. M plus 6 za, protiv, ne mogu dobro vidjeti, provjerit ćemo. M plus 6, glasovanje otvoreno i zatvoreno. 14 za, 26 protiv, 2 suzdržana, zapravo 15 za, 26 protiv, 2 suzdržana, odbijen. Amandman 90 za, protiv, suzdržani, odbijen. 91 za, protiv, suzdržani, odbijen. Empul 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Empul 8 za, protiv, suzdržani, odbijen. 92 za, protiv, suzdržani, odbijen. 93. Dobro, provjerit ćemo 92, glasovanje je otvoreno. I zatvoreno, 16 za, 26 protiv, 1 suzdržan i odbijeno. 93 za, protiv, suzdržani, odbijen. Empul 9 za, protiv, suzdržani. I to ćemo provjeriti. Empul 9, glasovanje otvoreno i zatvoreno. Dafür 26 dagegen, 2 Enthaltungen abgelehnt. 15 glasova za, 26 protiv, odbija se. Empul 10. Abgelehnt. 4, 9. Odbija se. 94 za, protiv, suzdržani. Oprostite, ne vidim vas. 94. Otvoram glasanje. Zatvaram. 16 glasova za, 25 protiv, znači odbija se. Juri broj 2 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni broj 20 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. A Empol 12 za, protiv, suzdržani odbija se. 99 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 13. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180, 103. E, za, protiv, suzdržani, odbija se. Ample 15. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Juri broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 109. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 22. Tko je za, protiv, i usvaja se. Ample broj 17. Tko je za, protiv, i usvaja se. Ample 18. Tko je za, protiv, i usvaja se. Kompromisni broj 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. konačno glasanje o cijelom tekstu, to je poimenično glasovanje. Otvoren glasanje. Zatvaram. 35 za, 4 protiv, 2 suzdržana glasa. Prelazimo sada na glasanje o zakonodavnoj rezoluciji. E, to poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram. 36 za, 2 suzdržana, usvaja se. Prelazim sada na glasanje o pregovorima gdje nam je potrebna kvalificirana većina. Otvaram glasanje. Zatvaram. 34 glasa za, 3 e, e, protiv, 3 suzdržana. Čestitam. Dakle, dolazimo sada do glasovanja o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja. Naše stajalište o samoinicijativnom izvješću odbora EKON, izvjestiteljice Jacqueline Foster. Kompromisni amandman broj 1. za? Protiv? Usvaja Amandman 5. E, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Provjerimo amandman šesti otvorom glasanje. Zatvoram glasanje. 19 glasova za, 19 protiv i 1 suzdržan odbija se. Amandman osmi tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman desetit tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman jedanesti tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 17 glasova za, 20 protiv, 2 suzdržana, odbija se. Kompromisni broj 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 25. Tko je za? Protiv. Dakle, i dalje smo na amandmanu broj 25. Počinjemo iz početka. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Dakle, otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 20 glasova za, 18 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Amandman 26. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeriti 22. otvoren glasanje i zatvoren glasanje? 16 glasova za, 23 protiv, odbija se. 33. Tko je za? Protiv? Provjerimo i taj. Provjeramo 33. amandman. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 16 za, 21 protiv, 2 suzdržana glasa, odbija se. Kompromisni broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasanje po dijelovima. Amandman 41. Prvi dio tko je protiv. Sustršan i usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo drugi dio. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 17 glasova za, 22 protiv, odbija se. Kompromisni broj 5 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 49. Zatvaram glasanje. 19 glasova za, 19 protiv, 1 suzdržan, odbija se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 50. amandman. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 20 glasova za, 19 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. 51. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. tko je za, protiv, suzdržani, ne, e, iz početka nisu se glasali tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 se ne razmatra. Ne, 53. Tko je za, protiv, suzdržani, odbije se. 54. Tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo 54. Otvoren glasanje. I zatvoren glasanje. 16 glasova za, 20 protiv, 3 suzdržana, odbija se. 55. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za, protiv, provjerimo. Amandman 60. Otvorim glasanje. Zatvaram glasanje. 15 glasova za, 20 protiv, 4 suzdržana, odbija se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti. Dakle, amandman 62. elektronička provjera. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. 18 glasova za, 17 protiv, 19 za, e, dakle, 1 suzdržani, 17 protiv, usvaja se 66. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Provjerimo amandman 75. Otvoreno glasanje. Zatvoren glasanje. E, da li ima 16 ili 17 glasova za? Dakle, 16 glasova za, 19 protiv, 3 suzdržana, odbija se. Kompromisni broj 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman 79. Tko je za, odnosno otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 19 glasova za, 19 protiv, suzdržanih nema, odbija se. 77. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 78. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 80. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 81. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 83. Tko je za? Provjerimo amandman 83. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 17 glasova za, e, protiv, to je e, odbija se. I sada konačno glasovanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. 28 za, ne, 29 za, 10 protiv, nema suzdržanih. Usvaja se, čestitam Jackie Foster. der Sljedeće glasovanje je financijsko izvješće o godišnjem poslovanju Europske investicijske banke. Izvjestitelj je Boris Ladislav Gokuzvanski. Prvi kompromis. Tko je za? E, protiv održani usvojeno. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 38 za, protiv, suzdržano. Treći kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 49. Za, protiv, suzdržani odbijeno. Četvrti kompromis. Za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 56. Za, protiv, suzdržani moramo provjeriti. Amandman 56. provjeravamo, zatvoram glasovanje. 15 za, 23 protiv. Ne radi. Nema suzdržanih. Odbijeno. Amandman 58. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 62. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 ne razmatra se. 60 za, protiv, suzdržani usvojeno. 59 za, protiv, provjerit ćemo, 59 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 20 za, 18 protiv, 1 suzdržani, usvojeno. Peti kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sedamdeset šest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. 82 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sedmi kompromis za, protvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 ponavljamo. Zatvaramo. 7 za 26 protiv. Hvala na provjeri. Ponekad stvarno drugačije izgleda. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 33 za, 34 za, 3 protiv, 2 suzdržana, usvojeno. Čestitamo Bogoslavu Liberackom. Sada imamo e, građansko-pravne odredbe na području robotike. Izvjestitelj Georg Majer. Prvi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Prvi kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 21 za, 7 protiv, nema suzdržanih usvojeno. Drugi kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. Treći kompromis provjeravamo. Zatvaram glasovanje. 21 za, 7 protiv, nema suzdržanih, usvojeno. Amandman 14. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19. Za, protiv, Moramo provjeriti. 19. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 21 za, 7 protiv, nema suzdržanih usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 ne, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 75 za, protiv, usvojeno. Sedmi kompromis. Možemo li provjeriti 75 Dakle, otvaramo 75 ponovno. Zatvaramo. 7 za, 21 protiv. E, nema suzdržanih, odbijeno. Sedmi kompromis za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 84 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 85 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 87 za, protiv, suzdržano usvojeno. Amandman 93 za, protiv, suzdržano usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 4 ponavljamo. 13 za, 15 protiv, nema suzdržanih, odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 ponavljamo. Zatvaramo. 27 za, 1 protiv, nema suzdržanih. Dobro da smo provjerili. Konačno glasovanje. Otvaram. Zatvaram. 22 za, 5 protiv, nema suzdržanih, usvojeno. I ne možemo čestiti izvjestitelju jer nije ovdje. Sada dolazimo do posljednjeg glasovanja. Četvrti željeznički paket. Ne, ne, ne, pogriješio sam. Ne. Provedba, provedba načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga. Jens Nilsson je izvjestitelj. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Drugi amandman. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Deset, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, odnosno, još ćemo provjeriti jednom. 13 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18, 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno.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 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 usvojeno. Peti kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani usvojeno 71 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbijeno. Konačno glasovanje. Otvaram. Zatvaram. 32 za, 4 protiv, 1 suzdržani usvojeno. Zapravo 33 za. Čestitam Janu Nilsonu. So Moramo nastaviti jer kasnimo jedan sat. Molim vas ili izađete iz dvorane ili sjednite. I budite tihi. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. To je četvrti željeznički paket. Moramo govoriti o drugom čitanju, o upravljanju željezničkom infrastrukturom i normalizaciji računa željezničkih prijevoznika. E, izvjestitelji su sa Soli Windenkamp i Merja Kilonen i dajem riječ izvjestitelju. Vin e, van de Kamp je prvi. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Drago mi je što sam preživio ovo mamutsko glasovanje. Morali smo proći kroz mnogo glasovanja. Što se tiče PSO-a, odnosno obveze pružanja javnih usluga u okviru četvrtog željezničkog paketa i posebice političkog stupa u e, cijelom tom paketu, moram vam reći da smo imali prilično teške pregovore sa vijećem i tijekom nizozemskog predsjedanja 19. travnja smo uspjeli se usuglasiti. To je dobar sporazum u načelu. Sastoji se od tri dijela. na koje smo se najviše usredotočili tijekom pregovora. Prvo, otvaranje tržišta, e, obveza javnih usluga, PSO, što znači da svi, sva putovanja vlakova e, moraju biti dijelom javnih natječaja, no postoje e, neke iznimke, ali sve druge vožnje moraju potpadati pod to. E, u, nekim, u tim iznimkama se ugovori mogu dodjeljivati izravno, to ovisi o veličini tržišta, konkretnim regionalnim i zemljopisnim aspektima, no kod te izravne dodjele ugovora nacionalna nadzorna tijela moraju provjeriti da li je sve bilo u redu i da li su se ugovori smjeli dodijeliti izravno ili putem javnog natječaja. To, ne bi, to, je bio naj, to je bila najteža točka tijekom pregovora. Druga točka je e, dostupnost vučnih vozila. Ako, nakon što se dobije natječaj, no ako nemate vlakova, ne možete baš mnogo napraviti s tom pobjedom na natječaju. Stoga smo mi željeli osigurati da će države članice morati osigurati da postoji tržište za one koji, do, koji pobjede na natječaju. Jer ako pobjedite natječaj nemate vlakova, onda baš nema mnogo smisla. I treće, najteža točka, su bili socijalni aspekti javnih natječaja i uredbe o obvezi pružanja javnih usluga. Imali smo dugotrajne pregovore o tome. Vijeće je odbijalo popustiti, no u jednom trenutku smo uspjeli dogovoriti se da nacionalno zakonodavstvo i nacionalna zaštita radnika će prevladati i željeznički ugovori e, kada, će dolaziti do preuzimanja željezničkih poduzeća radnici će biti zaštićeni. Dakle, imamo ograničenja dodjeli izravnih ugovora, dostupnost vučnih vozila i socijalni aspekti pod kojima se preuzimaju određeni ugovori. E, ostvarili smo prilično solidan sporazum, nismo uspjeli ostvariti sve, no mislim da smo napravili mnogo kako bismo se pomaknuli unaprijed u smjeru otvaranja tržišta e, željezničkog prometa. Hvala lijepa. Molim vas, budite kratki, jer jako, jako kasnimo, Borislav. Želio bih još jednom ponoviti ono što sam već prethodno rekao. E, zastupnik Van de Kamp nas je jako razveselio, no isto tako moram reći da moja ocjena konačnog rezultata se ipak malo razlikuje. Najteže točke e, bile su vezane uz pitanje mora se ili može se. Ova socijalna pitanja koja su se ticala nacionalnih odredbi, radilo se o tome da radnici moraju biti maksimalno zaštićeni, i da, se sve ne potpada bezuvjetno pod nacionalno pravo. Postavlja se pitanje obveze javnih usluga. Nadređujem se na 9. studenog. Možemo li time stvoriti veliku Europu, proširiti željeznički promet ili reći ako imamo toliko putnika, toliko vagona, s jedne strane to je uvjet i s druge strane od Litve do Luksemburga postoji takozvani votum separatum. Kako stoji stvar s time? I onda dolazi stajalište parlamenta. Drage kolegice i kolege, kada pogledamo konačni rezultat razgovora sa vijećem i komisijom, želim reći sljedeće. Konačni prijedlog, točka 1 i izravna dodjela ugovora, gledište vijeća, prijelazno razdoblje, prijelazni rokovi, tu smo došli do kompromisa. Socijalna pitanja, stajalište vijeća, vučna vozila, veća i manja poduzeća, vijeće, planovi za prijevoz, promet, vijeće, poslovne tajne, sve su to sitnice, zajedničko gledište, posebni uvjeti. To nije toliko bitno. Dakle, mi kao parlament smo u, u pritisnulo nas se. Ne postoji ni jedna točka kod koje je naš parlament mogao reći da ovo je sada usvojeno, jer smo mi to htjeli. Za mene to nije dobro, ja se s time ne slažem. Hvala. Pavel Telička. Hvala lijepa. Evo kratko ću govoriti. Ja sam očekivao nešto malo drugačije. Već neko vrijeme razgovori se ne idu baš dobrim smjerom, jasno ovo razlikovanje između e, riječi i dijela u vijeću, e, tu postoji veliki raskorak. No, na kraju ipak imamo e, solidan ishod u smislu otvaranja i demopolizacije, monopolizacije tržišta. Što se tiče socijalnih standarda, malo se razlikujemo mišljenju od kolege. E, mislim da je to u osnovi jedina stvar o kojoj smo se mogli suglasiti. Ne samo parlament i vijeće, nego i u parlamentu. I zaista vjerujem, imajući na umu, da uvijek postoji E, neko trgovačko društvo koje e, dobiva e, ugovor, gubi ugovor, uvijek postoje dvije strane tih socijalnih implikacija, no ipak činjenica je da ovdje upućemo na nacionalne standarde i to što smo uspjeli postići da svakako se mora održati razina standarda. Mislim da je to dobar ishit i da ćemo moći uz određene poteškoće, smo imali više očekivanja, da ćemo i dalje moći nastaviti pružati našu potporu. Hvala lijepa. Hvala lijepa, Marija Kristina Arnotu. Hvala, Dakle, e, ja bih htjela e, govoriti o sva tri izvješća, ne znam da li ga to odmah napravim ili na kraju e, kada se predstavi posljednje izvješće, kako to bude e, što kraće. Na kraju, dobro. Presidente, Sono lieto anch'io di finalmente... Gospodin Sassoli ima riječe i meni je drago da mogu sada predstaviti drugi tekst u drugom čitanju i e, tu se svima zahvaljujem i za mene je bilo veliko zadovoljstvo surađivati s Vimom Kampom, ali i sa svim drugim kolegama koji su radili na tom željezničkom paketu kolegica zastupnica Kilonen kao i zastupnik Liberacki. Da, to je zaista bio užitak jer se radilo o osobama koje su vrlo stručne. E, imamo jako slučne članove odbora koji su bili s nama za vrijeme cijelog trijaloga koji je, kao što znate, bio jako dugačak i vrlo složen. Na kraju, zahvaljujući nizozemskom predsjedništvu, uspjeli smo deblokirati cijelu situaciju i uspjeli smo postići izvrstan sporazum. Mi mislimo da ćemo tako napredovati u željezničkom sektoru u Europi. E, i to u odnosu na zrakoplovni sektor. Svi znate da je to bio težak sporazum zato što se trebalo uzeti u obzir brojna izuzeća koje su tražile različite vlade država članica. I smatrao sam zato da je ključno da se uvidi kako je željeznički sektor jedinstven u Europi će, zahvaljujući tom željezničkom paketu, postojati veća konkurentnost, a naše tvrtke imat će mogućnost da se razvijaju. U svakom slučaju usluge će se poboljšati, cijene sniziti za putnike, te bit će više mogućnosti izbora kada se bude rezerviralo putovanje. Podsjećam sve da je parlament bio ključan u postizanju dogovora s vijećem i da se htjelo omogućiti nepristranost onima koji e, se e, bave upravljanjem željezničke strukture. Parlament je slijedio sljedeće ciljeve. Prvo, uvedene su mjere kako bi se sačuvala nepristranost i neovisnost upravitelja e, infrastrukture. Pojačali smo zakonodavstvo u pitanju dvostrukih obveza upravljanje e, putovanjima i gustoćom proveza, eksternalizacijom i e, načinom na koji se provodi upravljanje infrastrukturom. Drugo, države članice bi morale uspostaviti nacionalne okvire za provjeru sukoba interesa u okviru kojih organizmi koji se bave regulativom bi e, morali se e, e, razraditi osobne i profesionalne aspekte koji će dovesti do neovisnosti onih koji upravljaju infrastrukturom. Treće, izrađene su posebne norme kojim se upravlja e, putnicima koji putuju vlakovima koji su vrlo brzi i uklopiti ih u ostatak željezničkog prometa. I e, tu se zalažemo za bolju tržišno natjecanje i to na dobrobit putnika. Zatim jedna vruća tema koja je po mom sudu vrlo važna, a to je dakle pitanje licenca koje imaju željezničke tvrtke. Njih e, se ne smije, e, one ne smiju imati nikakva kažnjavanja vezano za ugovore koji su obvezujući. I peto pitanje, uspostavljeni su mehanizmi obaveznog koordiniranja između onih koji upravljaju infrastrukturom i željezničkih poduzeća. Šesto pitanje uloga europske mreže e, upravitelja infrastrukturom, njihova se uloga pojačala i tu se uključuju i mehanizmi za procjenu usluga koji pružaju. Sedmo pitanje, e, ovlasti tijela koje se bave regulativom su pojačani. Osmo i posljednje pitanje, razvoj e, od strane tržišta e, zajedničkih sustava za informiranje i za izdavanje karata koje će biti kumulativne prirode kako bi prijevoz multimodalnih i prekograničnih putnika bio pospješen i zajamčen. Računam, drage kolege, da ćemo svi podržati ove rezultate koje smo uspjeli postići zajedničkim radom i tom pristupom parlamenta koji čak rekao bih pobjedio e, neke e, od e, prijedloga koji su bili loši po naše željezničke tvrtke. Nadam se da ćemo imati mogućnosti da se na tome i dalje radi, jer željeznički sektor zaista može imati još više potencijala u razvoju europskog željezničkog sektora i nadam se da će naš odbor zaista htjeti to ostvariti. Hvala lijepo, Merija Kilonen. Hvala gospodine predsjedniče. Komisija predlaže e, stavljanje izvan snage ove e, uredbe koja omogućuje državama članicama da nadoknadi poduzećima, subjektima e, određene naknade koje poduzeća u drugim modalitetima prijevoza ne moraju davati. E, stavljanje izvan snage ove uredbe mm, mi želimo slijediti komisijnu uputu osim aneksa 4 kategorije 4 o normalizaciji računa, a kada se radi o kategoriji 4, ta se pravila i dalje primjenjuju do 31. prosinca 2017. godine. To daje državama članicama još uvijek dovoljno velika vremena da prilagode svoja nacionalna zakonodavstva u određenim troškovima za instrumente e, za, prekoračenje e, te razine E, želim, nadam se da će ovo biti usvojeno bez amandmana. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni, i izvjestitelju kao i tajništu Trana i komisiji i vijeću na vrlo konstruktivnoj radnoj suradnji. Hvala. The Code of Auditors ja auch noch. tako, mno, tako malo vremena i još imamo temu revizorskog suda i predstavnici čak također trebaju doći, trebali smo prije pola sata već početi s tom temom, sada dajem svakom govorniku samo jednu minutu. Son milijun. Biće dovoljno. E, dragi kolege, usprko svog posla koji je obavljen, moram reći da nisam baš zadovoljan onim što nam danas predlaže gospodin Sasoli. Naime, u njegovim prijedlozima sa stranice sedme vidimo da ponekada postoje prave začkolice sa teškim posljedicama. Govori se ovdje o Europskom parlamentu i e, ponovnom tumačenju sporazuma iz trijaloga. Za mene to predstavlja trostruku grešku s jedne strane sa pravnog stanovišta, Oprostite, vi ovdje govorite o deklaraciji koja je pravno nije obvezujuća i koja je u privitku. Dopustite da završim. Objašnjava nam se da je članak 11. Da, on nije obvezujući, ali ima vrlo teške posljedice. Članak 11a koji je zapravo utemeljen u članku 11. moglo bi se i drugačije protumačiti, jer e, pravno mišljenje e, vijeća i e, komisije su sasvim drugačije od one koje daje parlament. I mislim da bi to moglo biti jako teško, imati teške pozicije pred Europskim sudom. Nadalje, političke posljedice. Mi smo svi izglasili dogovor e, o, ovo glasali u ovom odboru u srpnju o ovom tekstu. Ne vidim da se na to pozivate, mi smo govorili o tome. I treće, moralna pogreška. Sporazum o trijalogu, kada se on postigne, ne može se poslije reći da ćemo mi protumačiti kako želimo. A da to načini vijeće, onda bismo vi e, svi digli graju kako je to e, veliki problem i jednostavno kao posljedica toga tražim da se ovaj tekst jednostavno povuče i ukine. Hvala lijepa. Moram reći da sam ja htjela zatražiti potpuno jednako e, pojašnjenje kao što je e, prethodni govornik upravo zatražio. Hvala lijepa. Da, hvala predsjedavajući. Ja imam pitanje koje želim E, postavite gospodinu Van Kampu. Ja mislim da je ovo izvješće u osnovi prvi korak e, u otvaranju tržišta, jer zaista sve ostalo e, što smo uspjeli dobiti u ovom prvom stavku, možda zbog iskustva koje imamo kad smo raspravljali o petom paketu tako dugo iskustvo koje imamo interoperabilnosti operabilnosti i o međusobnom djelovanju država članice vijeća i njihovom stavu, želim vam postaviti pitanje. Kad govorimo o otvaranju tržišta, o iznimkama koje se predviđaju, tko je taj koji će ocjenjivati te iznimke i kako će biti kontrolirane? Ovaj sporazum o otvaranju tržišta s tim iznimkama ne znači li to zapravo da ostajemo u okviru sadašnjeg status quo? Zaista me to jako zanima. Doista bih htjela saznati odgovore. Hvala. Krimedeli. Hvala lijepa. Ja sam primila na znanju preporuke kolege sa Solije. Činjenica je da su one vrlo jasne. Međutim, izvješće preporuča da se rasprava ponovno ne otvara, već da se podrži tekst koji je proizišao iz e, pregovora u trijalogu. Ali moj klub zastupnika se u prvom čitanju prvom čitanju odbio te e, preporuke. Prema tome, mislim da je to vrlo jednostavno sada za shvatiti. I još jedna stvar, gospodine Sasoli, vi predlažite e, jedan dodatak o vlakovima velike brzine e, u privitku. Kakav će biti status tog privitka? A što se pak samog sadržaja tiče, to i nije ono tumačenje koje je rezultat pregovora. Prije svega postavim se pitanje o mjestu i smislu tog privitka i isto tako pitam se moramo li sada ponovno otvarati raspravu kako se ne bismo ograničili samo na to poglavlje i vratiti se na pitanje zaštitu javnih željezničkih usluga koje mi znamo su sada upravo ona okosnica oko koje se borimo. Marie-Christine Arnotu. E, koje ovo sada O, tri izvješća, dakle. Pokušat ću e, Mm, ne govoriti drugo. Kao što znate, ja sam jako zalažem to da se zadrže javne usluge, naročito željezničke, koje su vezane za četvrti željeznički paket. Što se mene tiče načina koji su raspodijeljene ta tri izvješća mi se čini kao nešto a la carte za maloburžesku ljevicu koju smo zadovoljili, poslovnu desnicu i isto tako ideološku ekstremnu ljevicu. Međutim, e, ono što me zapravo iznenađuju, svi se prave da se e, politički, da su jedni protiv drugih, ali ovo ne bismo trebali zvati e, političkim dijelom, stručnim dijelom i tako dalje. Sve to bi se trebalo zapravo zvati e, paket demontiranja, jer mi ovdje sve više i više demontiramo željeznički sektor. Postoji još jedna stvar. Čini se da se borimo protiv klimatskih promjena tako što se zalažemo za međunarodna putovanja. Ali ako čovjek se želi stvarno baviti ekologijom, onda treba raditi blizu kuće, manje putovati, jer to je ono što će smanjiti emisiju e, e, štetnih plinova. I činjenica jest da je prijevoz robom, to je drugo, pogoš se povećalo, ali e, u, 20, e, u pet godina 20% se smanjio prijevoz robe željeznice u Francuskoj. Eto, neću sada ulaziti u druge pojedinosti, ali jasno je da ću glasati protiv ova tri izvješća. Hvala lijepo. Dat ću riječ Mehju Baldenu, predsjedniku komisije. Molim vas, budite kratki. Potpuno to razumijem, gospodine predsjedniče, bit će izuzetno kratak. Samo prvo želim pozdraviti e, sav rad koji je uložen e, u ovaj vrlo važan željeznički e, paket. Jako je jasno da smo sad već vrlo blizu dovršetku E, zatražilo se da e, komentiramo jedan konkretni aspekt e, izjave koje komisija dala vijeću. Razumijem zabrinutosti koje ste izrazili. Želim naglasiti da je to vrlo važnog političkog kompromisa u vijeću na e, zahtjev država članica. E, Morao sam objasniti kako mi u komisiji e, tumačimo ovo. To je uobičajeni iskaz, to je jedna izjava. Konkretno u izjavi se kaže kako mi razumijemo da države članice mogu htjeti odlučiti o načelima korištenja vlakova velike brzine, ali svako ograničenje takvih pravila mora biti podvrgnuto kontroli regulatora i to od predmeta do predmeta. Nadam se da to objašnjava. Hvala lijepa, posebice na tome što ste bili kratki. Sada ću dati još malo vremena izvjestiteljima, Vinde Kamp i drugim izvjestiteljima. Ne želite se javiti? E, gospodin Sasoli, izvolite. Ja se želim javiti. Prije svega želim naglasiti da mi ne želimo sada ponovno otvarati bilo kakvu raspravu e, kojom se odobrava e, pozicija u prvom čitanju. Eto, tu gospođa da li može mirno spavati. Što se tiče primjedbe zastupnika Mizelijeja i e, Anderson o i sada smo upravo čuli stajalište komisije. Jednostavno želim reći da svi oni koji su pratili trijalog znaju da je vijeće na kraju trijaloga predstavio deklaraciju koju sadrži njezinu vlastito tumačenje članka 11. i to upravo na zahtjev vijeća. Članak 11 predstavlja poseban zakon, lex specialis, i u tom smislu tu postoji mogućnost i nužda da se e, da tumačenje, a praksa da nakon glasanja u Strasburu jest da parlament dakle e, objave vlastito priopćenje u kojem objašnjava vlastito tumačenje. Te izjave nemaju e, pravno obvezujući karakter, ali nakon osam mjeseci trijaloga ne možemo prihvatiti izjavu komisije koju traži vijeće, a da pritom parlament ne odgovori vlastitim stajalištem. Ja sam u parlamentu, nisam u vijeću. E, kada promijenim dužnost, onda ću se brinuti za druge interese. Ali, gospodine predsjedniče, mi smo sve to e, poštovali. Poštovali smo zahtjev parlamenta i branili time autoritet parlamenta. Hvala lijepo, jako malo vremena imamo, samo kratko, molim vas. Shvaćam, ali postupovno ova deklaracija nije dana ovom odboru 12. srpnja kad je odbor glasovao. Možda i je bila, ali, ne znam. Prije no što nastavimo raspravu, još jednom ću reći. Postupak je svima jasan. Rok za amandmane je bio 15. studenog 2016. No, moram reći da rezultat trijaloga što se tiče odbora TRAN na 12. srpnju je, ga je odbor već potvrdio. Vijeće je u međuvremenu također potvrdilo i prvi kompromis i zato ovaj rok za amandmane je samo jedna formalnost, no, formalnost koju moramo poštivati. Amandmane e, u drugom čitanju članovi odbora mogu podnositi, naravno. Kompromis neće uspjeti ako se usvoji jedan jedini amandman. To svima mora biti jasno. Stoga mora biti jasno koji je postupak, e, to je, to je formalnost. Ako, možete podnositi amandmane, ali ako se i jedan amandman usvoji, cijeli kompromis se urušava. To su sve informacije koje su vam potrebne za danas. Rok za amandmane je 15. studenog do 12 sati ove godine. U redu. No, zahvaljujem se izvjestiteljima na e, zastupanju interesa parlamenta. Pričavam se e, predsjedavajući, ali postavila sam pitanje, nitko mi nije odgovorio. To je bio vrlo jasno pitanje, nisam dobila odgovor, niko mi nije odgovorio. Ne znam, e, možda ljudi ne žele odgovoriti ili će odgovoriti u pisanom obliku, ali mislim da moramo razjasniti ovakva pitanja. Mogu dobiti i pisani odgovor, ali želimo odgovor. Ja sam pitao, oni se ne žele očitovati, može se dogovoriti i u pisanom obliku, a što će oni reći, to se mene ne tiče.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 Please leave the room or sit down. Možete vas izađete iz dvorane ili sjednete, no u svakom slučaju budete tihi. Dolazimo do predstavljanja posebnog izvješća 82016 Europskog revizorskog suda o željezničkom prijevozu u Europskoj uniji. Ladislav Balko će iznijeti to izvješće. On je izvjestitelj Europskog revizorskog suda. Srdačno vam zahvaljujem što ste pristali doći i prije svega što ste bili toliko strpljivi i zbog glasanja smo imali veliko kašnjenje. I još jednom vam zahvaljujem na razumijevanju. Izvolite, imate riječ. Dobro jutro, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Vidim e, da e, tema mojeg izlaganja izvješća se dobro uklapa u vašu vrlu zanimljivu današnju raspravu. E, jako mi je drago što vam mogu izložiti posebno izvješće Europskog revizorskog suda o željezničkom prijevozu u Europskoj uniji ali to još, taj prijevoz još uvijek nije na pravom kolosjeku. Neki od vas bili su na mom izlaganju 13. srpnja u Konko odboru. Zaista cijenim dobru suradnju sa izvjestiteljem gospodinom Marineskom koji je i član i vašeg odbora i cijenim vrijedne e, primjedbe i doprinose e, dvaju kolega. E, moje današnje izlaganje u skladu je sa e, opredjeljenju suda da blisko surađuje sa nadležnim specijaliziranim odborima parlamenta na temama koje su relevantne za njegov rad. U ovoj, e, reviziji ocjenisali smo je li Europska unija bila djelotvorna u poboljšanju željezničkog prijevoza i jesu li rezultati željezničkog prijevoza se popravili u Europskoj uniji od 2000. godine? Ocijenili smo strateški i regulatorni oblik koji su postavili komisija i države članice. Ispitivali smo jesu li sredstva Europske unije pravilno ciljala potrebe e, sektora željezničkog prijevoza? i proveli smo reviziju RTMS-a, RTMS-a e, i e, koja će biti objavljena ljetu iduće godine. E, sada vam mogu iznijeti već i izlaganje o tom posebnom izvješću, ali sada ću se vrati na posebno izvješće 8 kroz 2016 o, e, e, o, o željezničkom prijevozu, reći ću nekoliko činjenica i brojki. Emisije CO2 su 3,5 puta niže po toni kilometra nego iz cestovnog prijevoza promicanje željezničkog prijevoza ključni je dio europske politike za 25 godina između 2007. i 2013. Eh, proračun Europske unije eh, dao je 28 milijardi za financiranje željezničkih projekata 75% korištenja eh, unutarnjeg željezničkog unutrašnjeg prijevoza tereta ide cestom. E,

E, željeznički prijevoz je e, održiva, okolišno prijateljska metoda može smanjiti zagušenost cesta. u bijelom dokumentu 2011. komisija je e, postavila cilj postotka željezničkog prijevoza odredila je da će do 2030. određeni postotak prebaciti sa ceste i vode do, na željeznicu. Dakle, što smo utvrdili? Sve u svemu utvrdili smo da rezultati željezničkog prijevoza u EU su i dalje nezadovoljavajući. Udio cestovnog prijevoza se i povećao nakon 2000. bez obzira na cilj politike EU o prebacivanje prijevoza sa ceste na željeznicu E, rezultati željezničkog prijevoza u Europskoj uniji su nezadovoljavajući i s obzirom na količinu i na udio u modulu. E, između 2000. i 2013. E, e, količina željezničkog prijevoza ostala je oko 400 e, milijuna tona po kilometru i to je dosta stabilno, ali se poveća udio cestovnog prometa znatno. E, e, željeznički prijevoz nije odgovarajuće odgovorio na konkurentni, od konkurentne u oblike e, u EU zadnjih 15 godina preferira se cestovni promet osim Austrije, Švedske, Finske one su, te su zemlje uspjele povećati udio prijevoza koji ide željeznicom, usprkos naporima komisije u zadnjih 15 godina da poboljša uvjete za prijevoz e, robe željeznicom, tržišna liberalizacija e, e, dovela je do nejednakog napretka u državama članicama, jedinstveno željezničko područje još je daleko od nas, E, još uvijek imamo sustav odvojenih e, željeznica koje nisu međusobno interoperabilne, imaju e, različite upravitelje, zaštitne službe, uprave, cijene i tako dalje. Nadalje, čak i u okviru željezničkih koridora upravljanje nije prilagođeno to je zbog toga što eh, je europska željeznička mreža eh, osmišljena za miješani eh, promet i za putnike i za robu. Oni koriste iste kolosijeke upravo suprotno cestovna infrastruktura lakio je pristup a ne plaća se uvijek pristupa za svaki kilometar kao, što, se je to slučaj u željezničkoj infrastrukturi. E, pristup željeznici u EU je veći, skuplji nego za međugradske vlakove. Još uvijek imamo prepreke koje e, konkurentnost željezničkog prijevoza kao što su nacionalni postupci, certifikati svjedođbe, eh, jezični zahtjevi za vlakovođe i pitanja interoperabilnosti što se tiče različitog signalnog sustava, elektrifikacijskog sustava u državama članicama. E, vi već znate kako e, postoje konkretna interoperabilna pitanja, a mi ćemo ih naglasiti u našem e, sljedećem izvješću o ATS-u. Što se tiče nekoliko država članica koje smo mi posjetili tijekom naše revizijske misije, Um, ova sredstva iz Europske unije između 2007. i 2013. više su bila uh, uplaćena za ceste nego za željeznicu, osobno e, iz kohizijskih fondova EIDF-a kada se europska sredstva e, uplaćuju za željezničke projekte u državama članicama koje smo sjetili, nisu ciljali potrebe e, prijevoza robe, nego putnika, dakle više za vlakove za putnike. I na posljedku, što se tiče održivosti e, e, infrastrukture koju e, financira Evropska unija, češće su ti načini prijevoza podvrgnuti ograničenjima brzine, i to nije dobro u smislu količine robe koja se prevozi e, dame i gospodo. Na temelju svih nalaza koje sam naveo, Europski revizorski sud je zaključio da e, sveukupno Europska unija nije bila djelotvorna u poboljšanju željezničkog prijevoza e, koji nije u posljednjih 15 godina odgovarajući odgovorio na konkurenciju cestovnog prometa. Rezultati cestovnog prometa u Europskoj uniji E, i dalje nije zadovoljavajuće, iako su neke države članice tu uspjeli popraviti svoje rezultate. Ali strateška, regulatorna pitanja koja smo mi prepoznali u našem izvješću se ne rješavaju. E, dodatno financiranje strukture samo po sebi neće riješiti probleme koje smo mi identificirali. Na temelju e, zaključaka ovog izvješća preporučamo da države članice i Europske poduzmu brojne akcije kako bi popravili okvir e, u kojem se obavlja prijevoz robe kako bi se najbolje moguće iskoristila E, iskoristila dostupna e, sredstva. Prva preporuka, komisija i države članice moraju se pobrinuti da nacionalna regulatorna tijela imaju i mogu e, vršiti potrebne ovlasti, neovisnost i da mogu spriječiti prakse koje se protive tržišnom natjecanju. Preporuka dva, komisija i države članice moraju prilagoditi pravila upravljanja prometom s konkretnim potrebama željezničkog prijevoza za broj, e, kvaliteta onoga što se nudi. Komisija treba započeti usklađivanje pravila i postupaka e, za sve e, željezničke kolosijeke u Europi. Preporuka tri. Komisija zajedno sa državama članicama treba pojednostaviti, i uskladiti postupke za odobrenje vozila i za izdavanje sigurnosnih e, svjedočbi e, željezničkim poduzećima. Ovdje se spominje potreba za brzo donošenje četvrtog željezničkog paketa. Drago mi je što, se, što je to međuvremenu postala stvarno što se tiče tehničkog stupa. Vjerujem da će i tržišni stup o kojem je vaš odbor raspravljao i glasova u srpnju, e, da će e, e, uskoro slijediti. Mm, isto tako prema preporuci tri države članice i komisija trebaju ocijetiti mogućnost progresivnog pojednostavljenja jezičnih zahtjeva za vlakovođe. preporuka četiri komisija treba redovito pratiti proces ostvarivanja ciljeva iz Bijele knjige iz 2011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 ciljeve u takvim političkim dokumentima. Države članice moraju ocijeniti razinu zadovoljavajućeg, e, e, jesu li zadovoljavajući rezultati e, u tom sektoru kako bi se promicale kvalitetne usluge. Preporuka pet. Komisija i države članice trebaju promisliti ravnopravne uvjete uvođenjem dodatnih regulatornih i drugih mjera kako bi se podržao željeznički prijevoz kada je to potrebno. Preporuka šest. Komisija i države članice trebaju e, odrediti e, sredstva za financiranje e, željezničkog prijevoza kako bi se poboljšao e, konkurentan, učinkovit željeznički sustav, a posebno treba ciljati uska grla, e, ono što nedostaje, to su poveznice sa lukama i e, poboljšati situaciju u pregograničnim područjima. Komisija treba pratiti koliko sredstava Europske unije se zapravo investira u željezničke projekte ili one koji imaju tu takvu komponentu. Preporuka 7 države članice komisije trebaju poboljšati koordinaciju E, ulaganje u željeznice kako bi se maksimaliziralo njihovo, e, njihova učinkovitost i e, kako bi oni moraju procjenjivati kapacitet svakog projekta, kako bi se poboljšali rezultati i sustavno treba tražiti da se objektivni ciljevi za željeznički prijevoz uključe u projekte. I e, preporuka osam na kraju, države članice trebaju osigurati pravilno održavanje željezničke mreze. mreže osobito na koridorima za željeznički prijevoz robe, tu treba e, obratiti pažnju na infrastrukturu i strategiju za razvoj. E, dame i gospodo, hvala lijepa što ste me saslušali. Rado ću saslušati vaše komentare i odgovoriti na vaše pitanje. Ja, Dank. Hvala lijepa na strpljenju još jednom i na vašem izlaganju i na analizi. Srdačno hvala na govoru. Imamo nekoliko zainteresiranih zastupnika i oni će sigurno komentirati i postaviti pitanja. Prvi je gospodin Van de Kamp. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želio bih zahvaliti gospodinu Balkovu i njegovom timu iz e, Europskog revizorskog suda. Moram reći, nažalost, da ovo izvješće Europskog revizorskog suda potvrđuje ono što i mi vidimo svakodnevno na tom području. Političari neprestano govore o intermodalnom prijevozu, no kada se treba nešto učiniti, cestovni sektor je i dalje na dobitku i pobjeđuje. I nekako ne možemo uspjeti umanjiti udio cestovnog sektora na e, prikladni, prikladnu mjeru. Nekoliko komentara ću iznijeti. Možda bi gospodin Balko mogao nešto više reći o pravima korisnika i izravnom E, i pristupu izravnim troškovima, ali ti troškovi stalno rastu i da iz različitih financijskih razloga. I to baš ne povećava kapacitet teretnog prometa. Drugo, jeste li vi pogledali digitalizaciju? Jer u sektoru prijevoza vidimo da se mnogo toga čini po tom pitanju. Da li bi to možda moglo poboljšati prijevoz tereta? I, posljednja točka je COP21. Imamo sve više više stvari koje moramo napraviti zbog kopa 21 moramo prijevoz učiniti više održivim. Jeste li pogledali moguće posljedice kopa 21? Također prekogranični problemi, vrlo smo ih svjesni. Iznenađuje me da u koridorima TNT još uvijek ima mnogo ulaganja u ceste, a ne u željeznice. O tome moramo razgovarati s Europskom komisijom kako bismo osigurali pravu ravnotežu između cesta i željeznica. I još nešto što je buka. Problem sa kod e, željezničkog prijevoza je buka. Da li je to jedan od razloga koji ograničava prijelaz na intermodalni promet. Predsjedniče, hvala lijepo na preporukama, no jedno od njih će biti problematična, to je vremenski raspored. Ne mislim da ćemo uspjeti proći kroz teret prije, teretni prijevoz prije putičkog prometa. To je jedan hendikep koji moramo prihvatiti, obzirom da ja putujem vlakom. Mislim da je važnije da ipak se pobrinemo putnicima prije nego kontejnerima. Hvala lijepa. Zagrebica Sender. Hvala lijepa gospodinu Balkovu na radu koji je uložio u ovo izvješće. Meni se to čini kao deja vu. Mi, nama uvijek se neprestano u tim izvješćima govori jedno te isto izvješće e, o četvrtom željezničkom paketu i o tehničkom stupu predsjednik i ja smo bili izvjestitelji o pitanjima sigurnosti, interoperabilnosti u okviru tog četvrtog željezničkog paketa. Mi smo upoznati sa nekim od točaka koje ste vi već danas spomenuli. Zapravo ne postoji politička volja. Država članica 2013. godine smo revidirali E, projekt prioriteta za Europu i tada je postalo jasno da ima mnogo problema e, sa uskim grlima, zasićenjem nekih dionica, no od tada se ništa nije izmenilo. Mnogim državama članicama i dalje imamo zatvorene granice, imamo još uvijek zagušenja i to nije zbog toga što nedostaje financija, već zbog toga što države članice kao prioritete određuju nešto drugo. Znam da mi nećete moći odgovoriti, ali moje pitanje je što mi možemo zapravo napraviti. Dosta nam je izvješća, dosta nam je podataka, jer mi svi znamo točno kakva je situacija, što drugo možemo učiniti i u međuvremenu vremenu Gubimo konkurentnost, nemamo dovoljno inovacija i nastavljamo sa e, tim sa povećavanjem onečišćenja iz željezničkog prijevoza pokušav, donosimo pravila da e, smanjimo emisije i gubimo poduzeća u industrijama koja bi nam pomogla da izađemo iz ove situacije. Zapravo tim ETS sustavom više, ih kažnjavamo licenciranjem koliko mogu kupiti e, kvota. I dalje u željezničkom sektoru imamo povećanje emisija CO2, odnosno u cestovnom prometu. To nema smisla. Što možemo napraviti? Ispomenuli ste vi sami neke zemlje koje pokušavaju potići željeznički prijevoz i oni su poboljšale te situacije. Da li zemlje koje ste vi spomenuli su poboljšale domaći prijevoz ili su uložile napore u prekogranični prijevoz tereta? Gdje su se dogodila poboljšanja? Samo u njihovoj zemlji, na domaćoj razini ili općenito e, u odnosu na druge zemlje? sa kojima imaju prekogranične dionice. To je vrlo bitno u sagledavanju svega što se događa, jer parlament i europske institucije pokušavaju ostvariti napredak u Europskoj uniji kako bi se ispunili zahtjevi sektora u svakoj zemlji i problema s kojima su suočeni. No ono što vidimo je da vlade 28. Eh, današnjeg država članica pokušavaju naći mehanizme da centraliziraju i zaštite e, svoj cestovni promet. E, to je moje pitanje. Što možemo napraviti osim preporuka koje ste vi izradili? Pitanje je što bismo trebali kasnije napraviti s tim preporukama. I dobit ćemo dokument koji ste vi izradili. No što ćemo s tim napraviti? Možemo li pregovarati sa državama članicama? Jer ako možemo smisliti neki način da dobijemo ikakvu reakciju od država članica, jer ima li uopće smisla europskih politika, mi ga ne vidimo. Ali to nije zato što europske institucije ne čine ono što trebaju, već države članice to ne čine. Čime biste, posljedno što čime biste vi mogli potaknuti države članice da reagiraju, e, Najprije ćemo e, se slušati pitanje, onda možete odgovoriti. Postoji politička volja, ali ona ide u krivom smjeru. I to je tako već desetljećima. E, svi klubovi u parlamentu se slažu da postoje veliki deficiti. E, mi, što se tiče prekograničnih ograničenja i prijelaza, prijevoza tereta na cestovni E, promet e, i mi se osjećamo izloženi toj kritici, ali to ima razloge jer je zakonski okvir u Europi postavljen tako da se stavlja naglasak na cestovni promet i on se ojačava i to svake sekunde, a željeznički promet se sve više više opterećuje svakodnevno. Imamo apsolutno nepošten odnos i niti komisija niti države članice ne reagiraju. Proveli smo neke analize. Novac iz strukturnih fondova 60% odlazi na ceste, 20% na željeznice. Mi u parlamentu smo ostvarili većinu da najmanje 40% bi trebalo otići na željeznice. Vijeće je glasovalo protiv, ali komisija u tom trenutku e, je, a mogla to izmijeniti, a ipak je uložila novac u ceste. E, e, kod EFSI fondova 75% je otišlo na ceste, možda tri projekta su za željeznice i tim i tim EFSI fondovima zapravo se povećava konkurencija željeznicama koje nemaju više nikakvu šansu. Spomenuli ste Švicarsku i cestarine. Švi... E, Švicarska ima najviše cestarine, trostruko više od Njemačke i sa tim cestarinama se financiraju željeznički projekti i zato je Švicarska elektrificirala 100% svoje mreže, Njemačka samo 60%. Iako je prije od 100 godina još odlučeno da se željeznička mreža u Njemačkoj treba elektrificirati. Tu se ništa ne događa. Na graničnim prijelazima rekli smo u redu, od granice do sljedećeg čvorišta bi komisija trebala do 80% odobriti poticaje, kao što je napravila kod strukturnih fondova u drugim situacijama, ali to nije učinila, a to je odlučujuće za države članice. One su više usredotočene na domaću scenu, no Europska komisija mora zadržati europsku perspektivu, europsku dodanu vrijednost. Nju mora poticati i učiniti je atraktivnom, Njemački ministar prometa je rekao, mene uopće ne zanima imam li e, vezu sa francuskom, nizozemskom, ali ako će to biti europski novac, onda ću to ipak učiniti. I na taj način ćemo s tim stavom moći poboljšati europsku vrijednost. nelojalna konkurencija i komisija i države članice su odlučile da svaka lokomotiva na svaki kilometar mora platiti e, pristojbe da iz toga 100% željezničke mreže se naplaćuje i 1% cesti. I te brojke pokazuju što političkari žele i možemo govoriti u besvijest, nećemo ništa izmijeniti. Pitanje je kako ćete s ovim izvješćom pristupiti komisiji tako da ona reagira. To pitanje se i mi postivamo i gospodin Reuter će upravo sada dobiti riječ i reći će nešto o tome. Mi svi smo odgovorni, no mi vršimo pritisak vezano uz prekogranične projekte i nećemo stvariti klimatske ciljeve ako 75% tereta se prevozi i dalje na cestama. Iako mi imamo 17% prijevoza tereta u Europi, a e, SAD 40%. Dakle, Amerika je zapravo jedan uzor, primjer za Europsku uniju. To je jedna velika blamaža za Europsku uniju. Ferald Reuters u ime komisije ima sad, izvolite, mi se znamo. Vidjet ćemo kako vi možete pomoći Europskom revizorskom sudu E, da sljedeće izvješće bude još bolje. Izvolite, imate riječ. Gospodine Balko, uvaženi zastupnici, hvala vam što ste mi dali priliku da se javim i da sa strane komisije kažem da mi zapravo dijelimo opće stava i mišljenje revizorskog suda da je željeznički promet u EU još uvijek nedovoljno zadovoljavajući. I mi ćemo odgovoriti na preporuke revizorskog suda. te preporuke dolaze u pravo vrijeme zato što podržavaju napore komisije da se revitalizira željeznički sektor. Kao što znate, vrlo smo naporno radili na evaluaciji e, same uredbe kako bismo poboljšali um, regulat. E, E, regulativu po pitanju željezničkog e, prometa, a e, već i deklaracija iz Rotterdama nam omogućuje da već sada napredujemo i da ne čekamo da se u budućnosti revidira uredba. Što se tiče komentara što su rekli <clears throat> zastupnici Van de Kamp, Bilbao i vi, Jutro se ovdje u parlamentu raspravljalo o četvrtom željezničkom paketu i govorilo se o političkim i o e, stručnim kao i o tržišnim stupovima i nadam se da će to e, dati rezultata. Nadam se da će svi ovi napori rezultirati jednim boljim željezničkim e, prometom u budućnosti, naročito prevozom robe. Ono što ste rekli vi i gospodin Van de Kam da instrument za povezivanje Europe e, e, u previše investira u cestovni promet. Ne. E, instrument za povezivanje Europe svega 4% izdvaja za željeznice, a većina, velika većina E, ostalih sredstava se e, stavlja u e, one načine prevoza koji su ekološki povoljni. Ja bih htio da svejedno se više ulaže u željeznice. Što se tiče prekograničnog putovanja, mi smo govorili oko financiranju, kada smo govorili o stopama za E, instrument za pozivanje e, e, Europe gdje se 85% izvaja za zemlje iz kohezijskog fonda. Vi biste htjeli da se sve poveća na 85% kako bi i države članice i komisije dakle više radili na prekograničnim projektima. Drugim riječima mislim da sa svih strana se želi da sektor prevoza robe postane, željeznicom postane puno dinamičniji u Europi i e, vjerujemo da će četvrti e, željeznički pub tome pridonijeti, a kao i preporuke gospodina Balka i njegove ekipe. Hvala lijepo. Ćete imati priliku još nam odgovoriti na pitanja i komentare. Hvala predsjedavajući. Gospodine Van de Kamp, imate pravo, gospođo izvjestiteljice Bilbao, vi također i gospodine predsjedniče Kramer. Vi ste e, zastupnici i vi ste dio zakonodavnog e, tijela, vaša je uloga vrlo važna. Postavili ste pitanje o e, pristojbama o digitalizaciji kao i o prekograničnim problemima. O suradnji s komisijom i kako je mišljenje komisije, želim podsjetiti na činjenicu da je e, komisija imala priliku da e, zauzme stav u vrijeme postupka suprotstavljanja koju smo e, imali za vrijeme e, svake e, revizije načina poslovanja. I moram reći da se komisija složila sa svakom od naših osam preporuka, što znači da jednostavno razmišljamo na isti način. Što bismo trebali učiniti? Moramo shvatiti da imamo dakle reviziju poslu, načina poslovanja i učinkovitosti koja je dio našeg godišnjeg izvješća. Godišnje izvješće je dio postupka razrješnice Europskog parlamenta e, prema komisiji. Mi e, dakle taj e, naš instrument predajemo u ruke parlamenta. E, ne znam da li možda netko iz e, mojeg tima ima neku konkretnu primjedbu, gospodin Holbein. Hvala lijepa. Vrlo ću kratko nadopuniti ono što je upravo rekao gospodin e, Balko o E, pristojbama za pristup u paragrafu 68. E, do 73. izvješća se o tome govori. Naročito u 73. dajemo se i primjer Švicarske i Austrije gdje se govori o tome kako se definiraju e, pristojbe za pristup, ali se spominju i druge metode koje se mogu koristiti. I još jedna stvar, što mi možemo napraviti? Mi dajemo preporuke komisiji i državama članicama. Revizorski sud isto tako e, slijedi e, i nadzire koliko se preporuke primjenjuju i to u ciklusima od po dvije do tri godine. Dakle, sve naše preporuke e, je nešto ćemo pratiti, će li se one provesti i u E, odgovarajućem izvješću će biti objavljene. Hvala lijepo. Time je ova točka dnevnog reda zaključena. Imamo zajedničko stajalište. Moramo razmisliti što možemo napraviti. Formulacije su dobre, izričaj je dobar, ali moramo pogledati činjenice. Možemo li potvrditi da će komisija nakon desetogodišnjeg e, pritiska ipak nešto učiniti? Ovo što se trenutno događa mislimo da je pozitivno, dobro komuniciramo i nadamo se da ćemo prijeći s riječi na dijela i tako da sljedeće izvješće bude bolje. Srdačno zahvaljujem na tome što ste došli i što ste bili strpljivi i doprinijeli ste ovoj stručnoj raspravi o četvrtom željezničkom paketu. Želio bih se zahvaliti prevoditeljima koji su radili malo prekovremeno i sada dolazimo do točke razno. Sljedeći sastanak se održava u ponedjeljak 5. prosinca u sati ovdje u, e, u 15 sati ovdje u Europskom parlamentu. Ugodan dan.